Sutra ćemo, drage kolege, proslaviti Međunarodni dan posvećen dakle, informacijskim tehnologijama i komunikaciji. dakle, želimo time potaknuti žene, djevojke da se dakle počnu više zanimati, da se uključuju dakle, matematičke znanosti, u znanost općenito. Jer naime u Europi samo 29 djevojaka na tisuću kandidata ima dakle diplomu iz znanstvenih područja. I nažalost samo četiri od njih e, i radi u tom sektoru. Općenito zemlje, e, žene, dakle, e, obuhvaćaju samo 24% radnih mjesta u ovom sektoru i to su uglavnom administrativna zanimanja. Potom se razlike među spolovima sve više razlikuju kako se ide prema sve važnijim dakle, poslovima. Riječ je i o poslovima koji su povezani i sa najnovijim eh, tehnologijama. Žene, naime, koje imaju pristup internetu su malobrojnije od muškaraca, riječ je o razlici od 12% i nažalost ove brojke su porasle unazad nekoliko godina. Nadam se upravo zato da će sutrašnji dan biti inspiracija za nas da zajedno radimo kako bismo zajamčili mladima iz čitavog svijeta bolju budućnost. Trebamo sami prisvojiti ciljeve, dakle ciljeve razvoja UN-a kojima se želi postići jednakost spolova i putem informacijskih e, tehnologija i komunikacija. Zbog toga je potrebno raditi kako bi naši obrazovni sustavi bili inkluzivni i učinkoviti, kako bismo hrabrili poduzetnike i mlade da se uklone barijere za spolove i da se valorizira doprinos žena. Želim svima uspješan rad na ovim pitanjima.